sjednice, ako ne bude prigovora, ta se imenovanja smatraju prihvaćenima. Kao što znate, rok predaje kandidacija za europskog pravobranitelja je isteklo 20. 30. rujna e, primio sam jednu kandidaturu i utvrđeno je da gospođa Emily van Riley ispunjava uvjete. Prenijet ću tekst čim bude dostupan u svim e, službenim jezicima. E, bavit će se odbor za predstavke e, tom kandidaturom, a svi zastupnici mogu sudjelovati. Ikon ima ispravke